vamos a parte que Počinjemo e, sa e, dijelom e, rada pod odbora za ljudska prava. Imate pred sobom dnevni red. Sada ćemo govoriti o uredbi vijeća i parlamenta koja se tiče trgovine određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne. E, ovdje se e, radi o preradi e, uredbe iz 2005. I nakon toga ćemo e, govoriti o stanju ljudskih prava u Egiptu. Tada neću biti prisutna, predsjedavanje će preuzeti kolega Preda. Dobro, ako nema primjedaba, možemo krenuti sa dnevnom redom, nemamo dovoljno vremena. Riječ ima gospođa Lohpilar. Thank Hvala, predsjedavajuća. Ja sam e, izvjestiteljica za ovo mišljenje. E, ovo je vrlo tehničko mišljenje, ali htjela bih na početku odmah naglasiti e, da ova uredba o mjerama protiv mučenja je iznimno bitna i to je jedno od izvornih dokumenata uredaba koje imamo njoma se E, jasno e, regulira nešto što ima e, utjecaj na ljudska prava, dakle na mučenje i E, smrtnu kaznu što je protiv ljudskih prava. E, smatramo da se ljudska prava mogu riješiti i strogim zakonima, a ne samo političkim dijalogom i pomoćom. Kada je ovo, ova uredba usvojena 2006 tada je gospodin Van Boven, e, UN-ov izvjestitelj, odnosno povjerenik za mučenje, bio veoma zadovoljan i preporučio drugim zemljama diljem svijeta da kopiraju ovu uredbu i e, predložio da se stvori međunarodni instrument na osnovi ove e, uredbe. Žao mi je što AFET i druga ne mogu biti nadležni za odbori za ovo mišljenje ipak se raduje uskoj e, suradnjom sa nadležnim odborom, a to je INTA. je ohrabrujuće da je e, kolegica Marić je Šak e, uključila mnogo toga iz moga nacrta mišljenja i da postoji e, konsenzus između oba e, izvjestitelja o tome kako treba ići naprijed i nadam se da ćemo i sa, da ću tako surađivati sa svoja dva izvjestitelja u Svijeni. Sada bih nešto rekla o generalnom pristupu. Ovo je složeno pitanje, moramo ići u detalje sa svim amandmanima na radionici u sklopu INTA. Imali smo e, plodnu raspravu gdje smo omogućili komisiji, privatnom sektoru i e, nevladim organizacijama da rasprave ovom pitanje i konzultirala sam se E, e, izvan ove radionice i sa e, jedina jedine dvije E, organizacije u civilnom društvu koje se e, time bave. To su dvije nevladine organizacije, ali se one opet malo razlikuju u mišljenju, e, u svom mišljenju po ovom pitanju. Htjela bih reći da su te dvije nevladine organizacije objavile izvješće o opremi koja se može koristiti za mučenje. Komisija je e, uložila, niz prijedloga kako bi se unaprijedio postojeći okvir. Nacrt e, uredbe već uzima u obzir e, recentnije zahtjeve nevladinih organizacija i ostalih izvora primjerice s obzirom na uvoz, izvoz E, fleksibilnog e, sustava medicinskih proizvera, e, zatim uvođenje hitne procedure kako bi se dodali novi proizvodi na popis zabranjenih proizvoda. Ja to podupirem, to smatram to napretkom i, ja zapravo vjerujem da tekst je treba biti i ambiciozni i e, da mora e, zatvoriti rupe e, koje postoje jer tu građani Europske unije i kompanije mogu ipak zaobići ovoj ove propise i upravo te rupe su ono što bi ja htjela zatvoriti što je više moguće. E, htjela bih se sada dotaknuti nekih ključnih amandmana koji se predlažu u ovom mišljenju što posebice što se tiče e, ciljane e, klauzule o ciljanom korisniku, zatim zemlje, članice i njihovo izvješćivanje, te promjena dodataka. Možemo razjasniti i ostale amandmane koje je E, se tiču brokeringa, e, zatim provoza, i izvješćivanja u zemljama članicama. No, sada ću se, se, sada ću se usredotočiti na e, ciljane krajnje korisnike. Nemojmo pocijeniti kreativnost nekih e, elemenata u poslovnom sektoru, posebice kada e, nasilni režimi toliko traže takvu opremu. Novi predmeti i e, novi proizvodi se mogu e, osmisliti i trebamo nekako e, to predvidjeti i odmah staviti na popis postupak hitnog postupka kojeg je uvela komisija i veoma je pozitivan prijedlog ali iz iskustva znamo ako mogu reći da komisija E, i hitnost baš ne idu. Dakle, zemlje članice bi e, morale moći e, reagirati mnogo brže nego komisija i to će biti normalno komplementarno i usko povezano. I rekla bih da to nije originala. Europski parlament je tražio ovaj propis već 2010. u prijedlogu o suzbijanju mučenja to je također e, e, u takozvanoj australskoj skupini sudjeluju sve europske zemlje, a ta skupina se bavi biološkim kemijskim oružjem i e, Velika Britanija podržava ovakav prijedlog već godinama. Izvjestitelj INTA predlaže isto takav sustav, ona zove CAT to catch all clause, a ja to zovem e, klauzula o krajnjem korisniku jer e, nije jer je cilj e, da zemlje članice daju bjanko ograničenje već, ograničenje već zemlje članice moraju moći zabraniti provoz E, nekog proizvoda, ne koji je na popisu, već kad postoji e, razumna sumnja da će taj proizvod biti upotrebljen za e, mučenje ili izvršenje smrtne kazne. Što se tiče prijedlaga izvjestitelja INTA, ja predlažem i da zemlje članice kažu koji su razlozi za takve mjere i tako bi se smanjili strahovi da se to može uporabiti na krivi e, način ili uz mnogo izuzetaka. E, bitno je, e, dakle, da ono ja predlažem da zemlja da komisija odlučuje hoće li se proizvode proizvodi dodati u relevantni dodatak ili ne što se tiče nacionalnih preventivnih mehanizama, prijedlog komisije da ojača kontrolu e, provoza medicinskih proizvoda se pozdravlja, ali to je ovisno o sposobnosti zemalja članica da učinkovito kontroliraju i shvate ugovorne odnose koje postoje među farmaceutskim tvrtkama. Ja predlažem da se omogući vanjski nadzor kako bi se dodao dodatni sloj e, zaštite e, i amandman 12 e, ima cilj da većini stručnih tijela u zemljama članicama da pristup ugovornim dokumentima između distributera i proizvođača i ta tijela mogu biti uspostavljeni e, recimo pod protokolom o borbi protiv mučenja ta tijela su veoma ozbiljna i postoje većini zemalja članica i ja predlažem da se e, pod e, međunarodnim kriterijima osnuju, odnosno da se paze na to da budu neovisni e, nevladine e, organizacije koje sam spomenula su uključena u nevladino, odnosno zanimaju se za ovo područje zaštita ljudskih prava i bore se protiv mučenja njih sačinjavaju stručnjaci koji imaju dovoljno stručnog znanja i mislim da je to vrijedan doprinos europskog parlamenta da podržimo ove amandmane E, što se tiče godišnjog izvješća, e, predlažem da se od komisije traži da e, od zemalja članica iziskuje godišnja izvješća. Trenutno ovo baš ne funkcionira, a pristup je težak, a izvješćivanje je drugčije u različitim oblicima u raznim zemljama članicama. Kom, tu takav niz izvješća bi komisija mogla eh, uporabiti za izvoz oružja eh, i eh, za nadzor izvoza oružja, zatim andmani, izmjene dodacima. Ja sam uključila niz dodatnih točaka na kontrolnu listu i listu zabranjenih proizvoda i e, imamo i opravdanje zašto ti proizvodi trebaju biti kontrolirani i e, imamo zaista mnogo dokaza da se određeni e, proizvodi zlorabe u svrhu mučenja i stoga bismo morali prema tome prilagoditi popisi sada imam detalje za sve ostale amandmane sa sobom ali mislim e, da bih trebala stati e, ovdje e, i dati riječ izvjestiteljima u sjeni, a kad se budem našla sa izvjestiteljima u sjeni imat ćemo dublje u detalje svega ovoga. Ja bih htjela premijeti mnogo, još više amandmana, ali čekam povratnu informaciju od stručnjaka s obzirom na neka pitanja o kojima sad ne bih htjela raspravljati jer stručnja, mišljenje stručnjaka još nisam dobila. Dakle, tu se uključuje i kontrola medicinskih proizvoda, a htjela bih i promijeniti popis zemalja u u svom popisu. Hvala. Gospođo Loh Biler, nažalost danas nemamo dovoljno vremena za raspravu o ovoj temi. I e, e, izvjestitelj e, u sjeni ne može ići mnogo u detalje. Evo, htjela bih, htio bih reći nešto Ove primjedbe koje je dala naša izvjestiteljica e, u Sjeni, ona nije mogla doći pa je zamjenjujem. U ime moje kolegice zahvaljujem gospođi Biler za ovaj izvještaj. E, to je vrlo težak predmet, e, mnogo puta smo ga ovdje raspravljali to je vrlo specifično pitanje, to su proizvodi dvostruke namjene, pa nije lako riješiti ta pitanja mm. e, jer e, tu stalno vidimo tehničke napretke e, koje je prilično teško pratiti. Evropska unija stoga mora igrati u ulogu kao odgovorni akter u, na ovom području na području sprečavanja e, mučenja i e, sredstava koje omogućavaju izvršenje smrtne kazne. Moramo e, naravno doraditi ovu uredbu. Međunarodna se situacija stalno mijenja, stalno se iz, dolaze na tržište novi proizvodi E, moramo imati propise koji će biti učinkoviti i suočiti se s ovim izazovima. Treba podsjetati razmjenu informacija e, što bi povećalo učinkovitost provedbe ove uredbe. E, to se pocrtava u ovom izvješću koje smo upravo čuli trebalo bi definirati točnije e, što je mučenje. Isto tako e, definirati dozvole za izvozne dozvole. E, I ti propisi moraju biti lako provodljivi. Proizvodi koji se nalaze u prilogu 3 uvijek trebaju izvoznu dozvolu. Ali ta dozvola se ne smije primjenjivati ako se e, proizvod koristi samo u carinskom prostoru Europske unije. Evo toliko je željela reći naša e, izvjestiteljica u Sjeni. Hvala lijepa. Señora Rodríguez. Govorit ću portugalski. Mi se zahvaljujemo na ovom dokumentu. Imali smo eh, dva jasna zadatka za ovu tematiku. Moramo imati e, učinkovit nadzor, kontrolu ove skupine proizvoda. A to je vrlo osjetljivo područje. E, nije uvijek lak pristup dokumentaciji. Htjela bih reći sljedeće. Nešto nisam e, dobro shvatila i to bi bilo dobro pojasniti. Članak 17. Nadzor e, provedbe o uredbe. E, tri godine mi se čini predugi rok. o tome, o bi smo trebali e, razmisliti i možda skratiti rok na dvije godine. E, tri godine mi se čini, čine predugim rokom. E, tu se radi o robi sa dvostrukom namjenom. Oni se mogu upotrebljavati korisno ili e, zlo, zloupotrebljavati. A to stoji i u izvještaju. Čestitamo izvjestiteljici jer je to bio težak posao. Posao koji se tiče mnogih područja trgovine. Tu moramo imati jasna stajališta. Važno je, važno je da tu robu kontroliramo. E, moramo imati i sankcije kada se ta roba zloupotrebljava. Kada se ona koristi za mučenje ili izvršavanje smrtne kazne. Hvala lijepa. Hvala, gospođa Meker govoreći oni e, holandski. Ovdje se radi zaista o važnom i vrlo tehničkom e, dokumentu. Stoga čestitam e, Barbari. Barbara obavila, obavila si odličan posao. Naravno, ti si stručnjak za ovo područje, razumiješ se u te stvari. E, naša e, naše su zabrinutosti e, i problemi slični. Imam pitanje amandman 9 radi se se o catch all klauzuli. Mm, države članice mogu blokirati proizvod ako vjeruju da se taj proizvod može koristiti za mučenje ili izvršavanje smrtne kazne. E, amandman je inspiriran e, preporukom e, takozvanom end use control, dakle kontrola krajnjeg konačnog korištenja ili upotrebe. Ovakav sustav bi nam mogao donijeti probleme jer bi mogao spriječiti opskrbu e, važnim proizvodima za anesteziju, za ublažavanje boli i tako dalje. E, u saslušanju Udrua i INTI smo čuli o tim problemima E, podupiremo dobru i učinkovitu kontrolu. E, moramo, ali moramo omogućiti legitimni pristup liječnika e, važnim lijekovima. Ali moramo naravno spriječiti zloupotrebu bilo u Europi, bilo u inozemstvu izvan Europske unije. Možda bi neke ograničavajuće klauzile bile korisne. E, da li Barbara želi ili pristaje na izuzeće e, lijekova iz ovih odrebama? E, E, amandmani 3, 5, 6, 15 i 16 mi se čine e, identičnima ili se preklapaju sa amandmanima u nacrtu izvješća od e, kolege Hakea. Jeste li spremni da povučete, povučete ovaj ove amandmane ili kako prema tome stoje? stojite. Evo, sada ću još... E, imamo vrlo malo vremena i ne smijemo dugo raspravljati. Zada e, smo zapravo već e, prekoračili naše vrijeme. Ispričavam se zbog drugih koji su se javili za riječ. Izvestiti izvjestiteljica u Sjeni će surađivati sa izvjestiteljicom. Hvala. E, gospođa Rodriguez u amandmanu 16. Tu sam stavila tri godine analognom e, sa nekim drugim odredbama. To je zbog e, komplikacija u izvještavanju, ali to, možemo to razmotriti feedback na to e, zahtjeva e, dulju raspravu. To možemo napraviti na sastanku sa izvjestiteljima u sjeni. E, ukazali ste na pitanje o farmaceutskim proizvodima za smrtnu kaznu. To je samo po sebi problem jer stručnjaci E, stručnjaci civilnog društva imaju dva različita mišljenja što bi bilo najbolje učiniti. U sadašnjem trenutku ne uključujem ovdje e, medicinske proizvode, već samo proizvode koji su povezani sa sigurnošću. Ono što e, me je uvjerilo da je to potrebno E, e, kompanija koja e, proizvodi propofol, to je proizvod za anesteziju. Kako bismo izbjegli, to se koristi u Misuriju, u SAD-u za izvršavanje smrtne kazne. Ali se u ostatku svijeta koristi za anesteziju. Poduzeće je napravila mehanizam da kad to prodaje e, u e, SAD, e, ljekarne moraju izvijestiti o tome i ne, ne smiju to dalje slati vladi ili zatvorima. Jedan je zatvor htio to imati i sustav je kontrole funkcionirao. Moramo o tome međutim još razmisliti što se tiče preklapanja, to ću pogledati pa ćemo onda to na e, sastanku s izvjestiteljima u Sijeni e, o tome raspraviti. Kad ćemo imati taj sastanak? Prvi od tih sastanaka? E, Klubovi još nisu rekli kada bi željeli imati sastanak u sjeni. GUE je e, imenovala izvjestitelja u sjeni, e, to jest e, datum za sastanak izvjestitelja u sjeni. Nadam se da će to biti e, sljedećeg tjedna. Moramo znati naravno tko su izvjestitelji u sjeni E, služba za vanjsko djelovanje je ovdje. Ona će također uzeti riječ. E, jako mi je žao što imamo toliko malo vremena. Ne možemo učiniti čuda. E, dnevni red nije baš dobro smišljen jer nam je dao premalo vremena za ovu važnu raspravu. E, moramo početi našu raspravu o Egiptu. E, zahvaljujem e, prisutnost predstavnika službe za vanjsko djelovanje i sada ću vam dati riječ. Počet ćemo pola sata kasnije. Hvala predsjednice uz vašu dozvolu ja ću uzeti riječ e, u ime komisije mi smo e, vodeći odbor za ovaj prijedlog e, rekli ste da smo ograničeni s vremenom pa ću biti kratak htio bih zahvaliti gospođi Lohbiler za ovaj iscrpan izvještaj nacrta mišljenja Zahvalj, e, ukazao bih i na to da imamo nekoliko amandmana e, koje komisija može djelomično e, podržati. To je 3, 4, 15 i 16. Pozdravili bismo amandman 15 ustanovljavanje koordinacijske skupine E, slično onoj skupini koja je ustanovljena za e, kontrolu izvoza proizvoda sa dvojnom namjenom. Delegirane ovlasti komisije e, i ove bi omogućile učinkovitiju provedbu uredbe. Ima jedan amandman u vezi sa targeted end uh, use clause, um, klauzula o konačnoj uporabi. Um, mi vjerimo, da se tu radi o važnom pravnom pitanju. Uh, mislimo da uvođenje takove klauzule nije kompatibilno sa ugovorom o, funkcioniranju Europske unije uh, kao ni s ugovorom GATT. Uredba se e, e, se tiče trgovine e, proizvodima koji nemaju vojnu namjenu. Definicija dvojne namjene kaže da se ti proizvodi mogu koristiti za vojne i civilne svrhe trgovinska ograničenja koja se tiču tih proizvoda ne, mo, ne mogu se uključiti u članak 23 GATT sporazuma e, koji je povezan sa e, člankom 346 E, ugovora o funkcioniranju Europske unije. Tu se moramo pozvati na članak 20 GATA. Što se tiče trgovinskih ograničenja, moramo e, zaštititi e, ljudske živote i sigurnost. I to tu treba izbjegavati arbitrarnu diskriminaciju zemalja članica i ne smijemo ograničavati međunarodnu trgovinu. E, komisija smatra da e, GAT e, i TFEU omogućavaju da uredba koju razmatramo mora dati jednoobrazne propise. A, a ova klauzula o konačnoj uporabi bi to mogla spriječiti ona e, zahtjeva e, prvu autorizaciju kao što ono i ono što predlaže amandman 15 nije zato prihvatljivo. E, autorizacija za sve izvozne, za svu izvoznu robu i robu u tranzitu ne može uključiti svu robu u tranzitu i prijenosu nikakva eksplicitna eh, odredba tu ne postoji. E, izvod u treće zemlje slobodana zabrana koja se eh, eh, odnosi na bilo koji izvoz onda je to vrlo ograničavajuće za operatere jer će uvijek postojati sumnja da se neki proizvodi mogu koristiti za izvršenje smrtne kazne ili mučenje. Moramo to uzeti u obzir e, kod amandmana. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala vam lijepo. Gospođo Lohbilet, želite li nešto dodati? Pa nemam mnogo za dodati. Pretpostavila sam da ćete imati takvo stajalište, pa mi je žao što mi tajništvo nije moglo dostaviti odgovor pravne službe parlamenta, no nadam se da ću ga dobiti u buduće, a vezano uz ovo pitanje. Hvala vam lijepo. Ako bi gospođa Lohbiler mogla dobiti vaše pravno mišljenje, e, to bi bilo dobro jer ono je njoj potrebno, dakle potrebno joj je čvrsto javno mišljenje e, zajedno s mišljenjem pravne službe kako bi ona mogla dovršiti rad na ovom svom izvješću. Rok za e, podnošenje amandmana je 2. lipnja, imate još dovoljno vremena. Ako E, se još netko želi javiti kao izvjestitelj u, u sjeni ispred kluba zastupnika GUE, neka nam se javi. Sada će preuzeti gospodin Preda, sljedeća tema je stanje ljudskih prava u Egiptu. Hvala. Eh, eh. Eh, dobar dan svima. Počet ćemo ovu raspravu, razmjenu mišljenja o situaciji na području ljudskih prava u Egiptu. Moram konstatirati da u, od 31 člana našeg odbora E, e, sada su ovdje samo četiri člana e, ja i još tri člana što je vrlo žalosno jer smo o tome mnogo raspravljali dugo smo pripremali ovu razmjenu mišljenja ovo je stoga za mene žalosna situacija E, i neugodnim je pred našim e, uzvanicima. Gospodin Fayed je e, predstavnik organizacije za zaštitu ljudskih prava u Egiptu. On će sudjelovati u ovom, ovoj razmjeni. On je trebao sudjelovati, međutim nije na kraju mogao doći u Brisel naš pododbor za ljudska prava se zauzima, e, ima jaki mandat e, za zaštitu ljudskih prava, e, pa je jako žalosno što gospodin Fajide nije mogao doputovati u Brisel. Već smo imali jednu ovakvu raspravu sa sličnim institucijama u iz Egipta. Što se tiče Egipta, mnogo e, se o tome raspravlja u posljednjih nekoliko dana. E, pitanje sigurnosti u regiji i pitanja uloge Egipta u ovom sukobu e, s radikalnim snagama koji ugrožavaju sigurnost. E, s druge strane, i to je e, ovdje naša tema danas, e, raspravljamo o temeljnim pravima o mirnoj oporbi o civilnom društvu slobodi novinara i, u slučaju Egipta o vojnim procesima e, u kojima se sudi e, civilima. E, imamo ismaknuće šest mladih muškaraca i uhićenje stotinjak osoba, među njima bivši predsjednik Morsi. Moramo se podsjetiti egipatske vlasti na poziv od strane Ujedinjenih naroda e, u nekoliko navrada e, da se prekine sa smaknućima bez obzira e, o kojoj se zemlji radilo, bilo da je to Egipat ili koja druga zemlja, mi se borimo protiv smrtne kazne. I tamo gdje ona još uvijek predviđena zakonom, E, mi e, nastojimo da se na to uvede, uvede moratorij. E, što se tiče masivnih osuda, o tome smo već govorili u mnogim rezolucijama ovog parlamenta. Ova masovna suđenja su u sukobu s međunarodnim obvezama Egipta E, to ni e, i u suprotnosti sa vladavinom prava. Budući da se ovdje radi o Egiptu, moramo e, pocrtati i pitanje uhićenja žena i mladih djevojaka tu postoji opasnost e, e, seksualnog nasilja i drugih vrsta nasilja e, nadamo se da će Egipat ukinuti ovaj zakon koji omogućava takovo nasilje kako bi se uskladili sa međunarodnim pravom na tom području na području prava i statusa e, žena i e, mladih djevojaka. Želim e, zahvaliti našim uzvadincima Habul Seda koji je predstavnik Egibatske organizacije za ljudska prava. Isto tako Bahin Eldi Asan, osnivač Kairskog instituta za ljudska prava E, obojica imaju e, desetak minuta e, da nam izlože svoje mišljenje o situaciji na području ljudskih prava u Egiptu. Hvala lijepa što ste došli i dajem vam riječi. Najprije gospodin Rabes Afuseda. Hvala vam lijepa, hvala vam predsjedatelju. Prije svega htio bih se ispričati u ime gospodina Fenutera koji e, je imao drugih obveza. Drago mi je što sam danas ovdje i što predstavljam organizaciju za zaštitu ljudskih prava, istodobno ja sam i član Nacionalnog vijeća za ljudska prava. Htio bih vam reći da svi vrijedimo svi dijelimo, prostite, iste vrijednosti, ista načela zaštite ljudskih prava. Mi se dugo već borimo za ljudska prava u Egiptu. A nakon revolucije u lipnju što se tiče nade da možemo izgraditi državu ljudskih prava i vladavine prava, to će e, sasvim sigurno biti jedan od zahtjeva za koje se nadamo da ćemo ih uspjeti ostvariti. U svom izlaganju htio bih govoriti o tri stvari. Prvo su izazovi s kojima se suočava egipatsko društvo u ovom prijelaznom razdoblju. Svi znamo da smo nakon 3. lipnja e, mi u e, prijelaznom razdoblju. E, drugi izazov o kojem ću govoriti je turizam, a treća stvar o kojoj želim govoriti jest nada u pogledu budućnosti Egipta E, postoje dva glavna pokazatelja u svezi s time. Jedno je novi ustav, a drugo su preporuke koje je egipatska vlada dobila u Ženevi. Također ću nešto reći o stanju aktivizma koje se zalaže za ljudska prava. Dakle, organizacija za zaštitu e, ljudskih prava, od takve organizacije već dugo postoje u Egiptu, a sada prije tjedan dana dobili smo na vijeću za ljudska prava prijedlog da od vlade zatražimo ukidanje konačne presude e, vezane uz kažnjavanje e, boraca za ljudska prava. Mi još uvijek nemamo konačnu presudu za bivšeg predsjednika Mursija i druge. E, za sada imamo samo odluku velikog muftija i nadamo se da konačna odluka, sudska odluka neće potvrditi E, tu taj prijedlog. Dakle, Egipat e, vidi je e, svjedočio velikom porastu terorizma sve od 2013. godine. Unatoč tome e, što je želja egipatskog naroda e, da se živi u demokraciji i slobodi, e, rezolucija prethodnog predsjednika i vladavina muslimanskog bratstva nije poštivala želje naroda i uvela je vrlo nedemokratske načine vladavine. Muslimansko bratstvo i njihovi islamski saveznici nastoje uspostaviti teokratsku državu u Egiptu i marginalizirati vjerske manjine a sve to naravno u ime religije kada je egipatski narod odbio vlast i nastojanja muslimanskog bratstva da pretvore Egipat u srednjevjekovnu teokraciju, oni su se koristili nasiljem i raznim drugim metodama, osobito nakon ustavne izjave krajem 2011. prema kojoj je predsjednik Mursi dobio široke ovlasti. Evo upravo zato je egipatski narod 3. E, lipnja izašao na ulice kako bi po mom mišljenju ispravio e, smjer u kojem se krenulo nakon prve revolucije Dakle, 3. lipnja 2013. egipatski narod ponovno je izašao na ulice i tražili su e, da predsjednik Mursi odstupi e, jednako kao što su to tražili i za Mubaraka. No, baš kao i Mubarak i gospodin Mursi je bio tvrdoglav, odbio je odstupiti s vlasti što je dovelo do nekoliko nasilnih sukoba u kojima su deseci ljudi pokinuli, a stotine su ranjene. No, e, vojska je na kraju e, gospodina Mursija skinula s vlasti i spasila državu od potencijalnog građanskog rata. To je isto što se dogodilo 25. siječnja. 25. siječnja ljudi su izašli na ulice i vojska je stala uz narod. To isto se ponovilo i 3. lipnja. Nakon što je e, gospodin Mursi skinut s vlasti, muslimansko bratstvo e, pokrenulo je terorističke aktivnosti u kojima su stotine vojnih službenika, e, civilnih službenika i civila poginule i ranjene. Također je došlo do uništavanja crkava, do ubojstava sudskih službenika službenika, paleži, a cilj su bile infrastrukturalne e, zgrade, dakle zgrade važne za egipatsku infrastrukturu i sve je to dokumentirano od strane organizacija za zaštitu ljudskih prava. Glavna poruka koju želimo poslati jest da se u Egiptu suočavamo s terorističkim skupinama i to su različite skupine koje ne samo da pripadaju egipatskom bratstvu već i e, njihovim saveznicima koje prijete egipatskom narodu ali i granicama s drugim državama i običan narod e, stalno je suočen s tim nasiljem. Dakle, Egipat nije jedina država koja pati od sustavnog vala nasilja i druge države na Bliskom istoku i u Africi E, izložene su napadima takvih organizacija koje se bave ne samo terorizmom nego i različitim oblicima kriminala, etničkog čišćenja i slično. Znači, stanje u Egiptu ne prijeti samo egipatskom narodu nego čitavoj regiji. Mogu tu reći da te skupine ciljaju kako na južno sredozemlje, tako i na sjeverno sredozemlje. Znači, treba zaštititi ne samo egipatski narod, nego čovječanstvo u cijelosti, jer znamo da te skupine neće štititi ljudska prava onih koji se bore za slobodu, ljudska prava i vladavinu prava. U takvom stanju mislim da imamo pred sobom um, svjetlost, dakle nadu, koja proizlazi iz dviju stvari. Jedno, Egipatski ustav iz 2013. godine prvi puta naglašava ljudska prava. To je prvi ustav prema kojem je mučenje proglašeno e, kaznenim dijelom. Također je utvrđena sloboda vjeroispovijesti i činjenica da izvanredno stanje sada ne može trajati duže od tri mjeseca e, bez da to odobri parlament. Evo, upravo zato vlada nije proglasila izvanredno stanje unatoč nasilju e, koje dolazi od različitih terorističkih skupina. E, ustav iz 2012. godine koji je donijelo muslimansko bratstvo uvelike se razlikuje. U tom ustavu pojam ljudskih prava uopće nije upotrijebljen i također tim ustavom je ukinuto ukinuta ravnopravnost između muškaraca i žena i dopušta se, e, dopuštaju se brakovi s mladim djevojkama. U sadašnjem ustavu imamo dobar tekst kojim se poštuju načela ljudskih prava. Također glavno što nam daje nadu za budućnost jest da je egipatska vlada prihvatila preporuke Vijeća za ljudska prava. Egipatska vlada se suglasila sa 243 preporuke od e, njih e, više od 300, a e, u tim preporukama traži se da se izmijeni članak koji govori o mučenju u našem Ustavu kako bi ga se uskladilo s Međunarodnom konvencijom protiv mučenja. Dakle, došlo je do promjene zakona, brojnih zakona u egipatskom zakonodavstvu, odnosno to je obveza koju je vlada preuzela. Imam još vrlo malo vremena, posljednja stvar o kojoj želim govoriti jest ova sudska kazna. To je velika borba nas koji zastupamo ljudska prava u Egiptu. Riječ je o samoj kulturi egipatskog naroda. Mnogi pripadnici egipatskog naroda povezuju tu kaznu sa šerijatskim pravom. Daću vam primjer iz 2011. i 12. kad smo od Mursija tražili da ukine takvu kaznu, a on je to odbio jer je rekao da je to islamsko pravo. Možda je, e, bi mi trebalo dugo vremena da to objasnim, ali ima malo vremena pa ću sada reći da egipatski zakon o kaznenom postupku predviđa E, barem tri suđenja nakon konačne presude. Dakle, nakon e, prvobitne presude mora se ići na kasacijski sud i omogućava se naravno i žalbeni postupak. Nakon toga se ide na e, kazneni sud i potom se donosi konačna presuda. Taj proces mora trajati dvije do tri godine i E, također postoji i mogućnost da predsjednik Al-Sisi ukine izvršenje kazne, odnosno odgodi ga na neko vrijeme, na pet godina ili deset godina a mi se nadamo da ćemo u međuvremenu moći ukinuti veći dio ovih odredbi i ostaviti samo onaj dio koji je vezan uz religiju sve dok ne prorađemo neko rješenje e, sa e, glavnim muftijem i ostalim islamskim predstavnicima. Dakle, moramo se boriti za ljudska prava i nastavit ćemo se boriti za ljudska prava u Egiptu i mislim da ćemo u budućnosti uspjeti izgraditi vladavinu prava i ljudskih prava. Hvala vam lijepa. Da bu se da. E, zahvaljujem na ovom izlaganju. Riječ ima gospodin Barel. Izvolite. Dobar vam dan i hvala vam što ste omogućili ovu razmjenu mišljenja o situaciji u Egiptu, a u e, vezi s ljudskim pravima i borbim za zaštitu ljudskih prava. Mi i kolega Hafez imamo zajedničkog prijatelja koji je jedan od osnivača pokreta za ljudska prava u Egiptu. On je naime vjerovao u ovo što je moj brat Hafez rekao, a to je da Ustav štiti e, načelo zaštite od mučenja, pa je surađivao s nekoliko sudaca kako bi izradili nacrt zakona koji će egipatske državljane štititi od mučenja. Što se s njime dogodilo? Evo, to se dogodilo prošloga tjedna. E, proveli sproveli su ga na ispitivanje kao i tu dvojicu sudaca a njegova e, pravnička tvrtka koja je stara 74 godine proglašena je nezakonitom nezakonitim pravnim subjektom E, pretpostavljam da mnogi znaju o kome govorim, on nije terorist, nije čak niti islamist, on je liberal, sekularni liberal i zagovornik ljudskih prava. I eto, to je odgovor na pitanje što se događa u Egiptu. Je li to borba protiv terorizma ili je to pak borba protiv svakog sekularnog disidenta? Prošloga tjedna studentski sindikat na sveučilištu An na njihovom strojarskom fakultetu objavio je izjavu u kojom je objavio E, da će odstupiti i to kao prosvjet protiv umorstva Islama Atita, jednog od studenata, od strane sigurnosnih snaga. Naime, Ministarstvo unutrašnjih poslova ga je optužilo za ubojstvo e, pukovnika Vala Tauna, e, od tvrdili su da je otvorio e, vatru na sigurnosne snage koje su ga onda u pucnjavi koja je uslijedila ustrijelile. Međutim, svjedoci kažu da je on u to vrijeme bio na sveučilišnom kampusu, da je polagao svoje završne ispite a, kada su u jednom trenutku ušli e, sveučilišni službenik i nepoznati čovjek i uzeli mu e, osobnu iskaznicu. E, nakon toga taj nepoznati čovjek ga je odveo sa kampusa i nestali su. Svjedoci i pripadnici studentskog sindikata više ništa o njemu nisu čuli sve dok ministarstvo unutarnjih poslova sljedećeg dana nije objavilo da je ubijen. Evo taj incident dobro ilustrira da je Egipat sada postao republika straha u kojoj uopće ne postoji nikakav, nikakav sustav provjera i kontrole. Nažalost, pravosudni sustav je e, uvelike politiziran i njime dominiraju sigurnosne snage. Ustavna jamstva, slažem se sa e, svojim bratom Hafezom, e, ta jamstva su dobra, ali su nažalost smrznuta i stalno ih se i sustavno podjarmljuje kako od strane izvršnih vlasti tako i od strane pravosudnih vlasti s druge strane parlamentarni izbori nekoliko su puta odgođeni i to na neodređeno vrijeme kralj Abdullah II e, kralj Jordana nedavno je rekao CNN-u da sirijski režim napada sve osim Isisa, jer kao što kako kaže kralj Abdullah, sirijskom režimu bilo je potrebno da postoji netko tko je gori od njih no ono što je e, kralj propustio primijetiti jest sličnost sa drugim arapskim vladama, uključujući nažalost i Egipatsku. Dakle, oni napadaju svoje političke suparnike bilo kojeg usmjerenja koji bi mogli steći naklonost ljudi koriste terorističke napade kako bi si osigurali da ih ljudi da, da ljudi pristaju uz njihove ideje a međunarodna zajednica šuti o kršenjima ljudskih prava od strane egipatskih vlasti pretjerana taktika sigurnosnih mjera koja se koristi u borbi protiv angažiranja egipatskih e, građana dovela je do političkog okruženja u kojem cvjeta nasilje. A e, svaki vakum vrlo brzo popunjavaju glasovi ekstremista ono o čemu se priča na ulici vrlo brzo eskalira zbog toga što su ušutkani svi razumni utjecaji onih koji se zalažu za miran način e, izražavanja mišljenja, e, a suočeni su sa uhićenjima e, i ubojstvima. Dakle, e, ubojstvo braniteljice ljudskih prava Šaime Al-Shabah, koju su sigurnosne snage ubile kada je pokušavala jednostavno položiti cvijeće e, za žrtve revolucije na trgu Tahir, jasno pokazuje da se ubijaju oni i koji se zalažu za ljudska prava i to vrlo e, hladnokrvno. E, još stotine se suočavaju sa sličnim sudbinama, a nitko, ponavljam, nitko nije osuđen za ta kaznena djela. I bojim se da postojanje terorističkih skupina u, regiji i u Egiptu vlada koristi kao izgovor za svoju nasilnu politiku. Pravo na pravično suđenje se krši time što se neprekidno objavljuju šokantne kolektivne kazne doživotnog zatvora ili smrtne kazne čime e, se završavaju suđenja u kojima je prekršen čitav niz osnovnih e, prava optuženih i e, stručnjaci iz Ujedinjenih naroda takva suđenja nazivaju ismijavanjem pravosuđa oni koji se zalažu za demokraciju, a pripadnici su kako sekularnih, tako i islamističkih snaga, kažnjeni su dugim zatvorskim kaznama. Istodobno, bolno nedostaje bilo kakva nepristranost i neovisnost egipatskog pravosuđa, što govori o tome da egipatsko pravosuđe kao institucija e, u potpunosti ne izvršava svoju zadaću i vladavina prava u Egiptu e, sada je sve dalja i dalja. 28. travnja Vrhovni upravni sud donio je odluku prema kojoj su štrajkovi postali kazneno djelo, a one radnici koji štrajkaju kažnjavaju se time što ih se prisiljava da odu u mirovinu. To je u izravnoj suprotnosti sa ustavnim jamstvima, no E, Vrhovni upravni sud utvrdio je da je to njihov način tumačenja šerijatskog prava. Od lipnja 2013. godine došlo je do poboljšanja službene retorike u pogledu prava žena i prava kopta, međutim u stvarnosti se ništa nije poboljšalo. Sloboda okupljanja i udruživanja e, doživjela je ograničavanje. Također, ograničen je rad aktivista koji se bave zaštitom ljudskih prava i nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava i E, na razne načine ih se maltretira od politički motiviranih istraga do toga da im se sprečava e, priljev sredstava iz inozemstva od 3. lipnja 2000 i, oprosto, 3. srpnja 2013. godine po prvi puta nekoliko zagovornika ljudskih prava poslano je u zatvor, a jedan je i ubijen. To je e, presedan od samog nastanka pokreta za zaštitu ljudskih prava u Egiptu prije 30 godina. Pravo na mirovne prosvjede je zabranjeno vrlo restriktivnim novim zakonom i pritisak na političku oporbu je sve veći, e, jednako kao što je i kritika osnovnih medija. Dakle, nastoji se ušutkati čitava javna sfera. I ponovno od srpnja 2013. godine svi glavni sekularni mladi vođe koji su predvodili revoluciju u siječnju 2011. godine su osuđeni na kazne zatvora u rasponu između pet godina i doživotnog zatvora. Govorim ovdje o mladim sekularnim aktivistima ne govorim o osumnjičenim teroristima niti o islamistima. Nekoliko važnih liberalnih medija e, i novinara morali su odabrati hoće li ostati u svojim domovima ili će napustiti e, Egipat, jednako kao i neki umjetnici i zagovornici ljudskih prava. i danas je sve više i više e, liberalnih aktivista koji ili djeluju u podzemlju ili odlaze u inozemstvo. Egipat je sve dalje od demokratizacije, parlamentarni izbori stalno se odgađaju, a sve više se stvara okruženje straha u kojem neovisni građani e, se ne žele kandidirati za izbore. Dakle, minimalna jamstva za slobodne i pravične izbore ne postoje i kao što znate, većina međunarodnih promatrača izbora odlučila je ne E, prisustvovati izborima. Također ne postoje nikakve suprotnosti, e, dakle ništa što bi stajalo s druge strane trenutačne izvršne vlasti i vrlo malo je toga u državi na raspolaganju što može osigurati bilo kakvu odgovornost trenutačnih vlasti. u ovome trenutku e, više ne postoji odabir između borbe protiv nasilnog ekstremizma i poštovanja osnovnih prava. Izbor koji sada pred nama stoji, kao što je to bilo i prije i nakon Arapske, e, Arapskog proljeća, jest između kratkoročne stabilnosti i trajne stabilnosti. Dakle, moramo riješiti osnovne uzroke stanja u Egiptu, uključujući i ekstremni religiozni diskurs koji šire kako vladine religijske institucije, tako i nedržavni akteri od siječnja 2011. godine i ovo je moja posljednja rečenica Europska unija nekoliko je puta rekla kako neće zažmiriti pred masivnim kršenjima ljudskih prava te kako će stajati iza europskih vrijednosti pitam se sada koliko težine te vrijednosti imaju u odnosu na današnju politiku Europske unije. Zahvalan sam nekolicini parlamenta unutar Europske unije koji su u svojim izjavama osudili nasilje Međutim, nažalost, te izjave ni na koji način ne utječu na stvarnost svakodnevnog djelovanja tijela Europske unije. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Rodriguez je zatražila riječ. Dajem joj riječ. E, gospodin Žibo također. Evo. E, gospođa Rodriguez ima riječ. Hvala predsjedavajući, govorit ću portugalski. E obrigada aos nossos convidados uh, pelo que nos trouxeram aqui. Hvala za informacije koje su nam gosti dale. Sada bolje razumijemo opći kontekst uh, toga što se događa u Egiptu. E, kao predsjednica Euromeda za kulturu E, pratim e, pomno e, kako se odvija situacija u Egiptu. Imam nekoliko pitanja. govorim o izvršenju smrtne kazne i govorili smo o radu nevladinih e, organizacija. Ja sam kao mlada bila aktivistica i ne mogu se predstaviti zemlju bez političkih aktivista, posebice ne na sveučilištima. Sveučilišta su usko povezana s time. E, nasilje prema ženama me također e, E, zabrinjava e, vlada načelo ravnopravnosti u Ustavu, ali mi dobivamo izvješća o složenom, e, složenoj situaciji pa bih htjela čuti nešto o tome. Htjela bih čuti nešto više o tome od vas. Jesu li zajamčena prava žena ili ne? Jer ja osobno imam dojam i tu mi možete, možda možete malo to pojasniti. Dakle, ja osobno imam dojam e, da e, nema e, kažnjavanja nasilja nad ženama, mislim primjerime E, primjerice e, na promjenu članka 306 e, je, je li borba protiv nasilja u kući i nasilja protiv žena je li to koncipirano kako to izgleda možete li to pojasniti kako će ići dalje. To je članak 60 e, koji omogućuje suprugu e, da disciplinira svoju e, ženu. Kako to izgleda sa kršenjem časti, to je veliki problem. Govorimo o tom pitanju i u odboru za pravo i ravnopravnost žena zašto se u zakon ne priznaje nasilje u braku, što se tu može učiniti i što mi kao Europski parlament možemo učiniti kako bismo osigurali da se jamče e, prava žena. E, zatim e, imam dalju molbu a tiče se e, organizacija za zaštitu e, ljudskih prava, jesu li one pozvane za organiziranje strategije za borbu protiv nasilja nad ženama? Hvala. Hvala na ovim informacijama koje su nam dali naši uzvanici. E, to nam ne daje puno pretjeranog optimizma. E, ustavne garancije su upisane, e, međutim bile su upisane, sada su zamrznute, kako nam kaže drugi uzvanik Mm, e, e, pravna, pravne i ustavne garancije ne funkcioniraju. E, moje je pitanje stoga mm, vama koji dobro poznajete egipatsku stvarnost kako bi taj proces se mogao nastaviti kakove su šanse da se izađe iz ove krize mm, iz ovog iz ove bezizlazne situacije e, gdje se krše ustavna prava a gdje ima postoji nekakav ustav međutim taj se ustav krši i e, stvarnost je sasvim drugačija e, recimo kako se odvijaju izbori promatranje izbora kako je to funkcioniralo. Mislim da je vrlo teško prihvatiti e, e, proces u kojem e, se ne prihvaćaju međunarodne institucije i njihova prisutnost. Govorimo i o aktivistima na trgu Tahir tu je bila jedna e, žena e, koja je dobila nagradu Saharov. E, da li je i ona među osobama koje su osuđene? A treće pitanje. Imamo ogroman humanitarni problem s migracijama problem koji se pojavio nakon arapskog proljeća. Nakon arapskog proljeća, e, naročito nakon događa u Libiji, e, e, pravne države ne funkcioniraju. Kroz Egipat prolaze mase izbjeglica iz Eritreje, Somalije, i drugih zemalja koje su žrtve ovog, e, ovih e, događaja. E, da li što to radi egipatska država? Informacije u medijima su dramatične. Gospodin Demes ima riječ. Hvala. Govorit ću Kao prvo zahvalio bih se gostima na ovim e, zanimljivim e, izlaganjima koje smo čuli. Egipat je bitan regionalni čimbenik, ima veliku ulogu u sigurnosti regije e, suzbijanje fundamentalizma i radikalizma a kada pogledamo regiju cijelosti zatim čujemo da ima dosta religijskog fanatizma i kršanje ljudskih e, prava i zapravo ljudska prava i njihova zaštita su žrtva terorizma, e, terorizma. E, i drago mi je da je egipatsko e, društvo ujedinjeno negativno reagiralo na umorstva e, kopskih kršćana u veljači ali u Libiji, ali legitimna eh, briga režima nije pak eh, izgovor da se krše osnovna prava i sloboda eh, i to na sustavan način da se krše. Iz toga smo zabrinuti za stanje ljudskih prava u Egiptu i kako se E, da u slobodu nakon pada Mubaraka i Mursija kako zapravo ta nada polako bledi e, i, i molimo novu egipatsku vladu da brani slobode i ono što stoji u ustavu o neslobodama e, i ljudskim pravama, odnosno o slobodama i ljudskim pravima, to treba i provesti u stvarnosti, e, ne, da, e, ne samo da to ostane mrtvo slovo na papiru pritasak koji je Europska unija izvršila nije imao mnogo rezultata i pitam se kako možemo pojačati svoje djelovanje. Nadam se da ću na to dobiti odgovor na to pitanje i moramo se pitati kako konkretno možemo pomoći, mislim primjerice, na problem da, koji još postoji, a to je problem ekstremnog policijskog nasilja, recimo kako pri prosvjedima prosvjednici bivaju ubiveni i kako se zatvorenici maltretiraju u zatvorenima i umiru. E, dakle, policija ima problema sa nadzorom prosvjedničke mase. Može li Europska unija tu pomoći kako bi se takav način promijenio, kako se e, promislilo o takvom načinu djelovanja? Ja sam nekoć bio novinar, i, ali e, ne smatram se e, kriminalcem jer je novinarstvo časna profesija i mi smo vidjeli recimo kako su uhićevani novinari Al Jazeera, puštenje recimo novinar koji je e, godinu dana bio u zatvoru, novinar Al Jazeera i Eh, ova oslobađanje je malo eh, odmaknulo fokus od opće brige za poštivanje eh, ljudskih prava i mi moramo zapravo mm, kao međunarodna zajednica izvršiti jači pritisak E, i što se tiče međunarodne zajednice e, e, vraćam se na prvu primjedbu međunarodna zajednica prešutke šutke podržava ovu vladu iz straha od daljnje destabilizacije ove cijele regije jer Egipat je faktor stabilnosti. Imate li i vi ovaj dojam? Hvala lijepa. Hvala lijepa. Bihner ima sada riječ. Gospodin eh, Bihner. Hvala lijepa na eh, ovoj otvorenoj raspravi i koju smatram veoma potrebno moje pitanje tiče se na odnos eh, normalnih eh, eh, sudova i vojnih sudova i htio bih se osvrnuti na šest smaknuća 17. svibnja to je bilo tako da su ljudi prvo nestali a da E, e, se kazalo u kojim su zatvorima. To je naprosto e, nešto što se dogodilo izvan okvira pravne države. Osobe su nestale. Onda sudski postupak, ako ga tako možemo tako nazvati, bio zapravo pred vojnim sudom i sljedeće pitanje je da li takvi e, pseudopostoci se e, e, često održavaju, čini se da to ipak nije tako na općim sudovima, građanskim sudovima i jesu li nelegalni ili izvan legalni, izvan zakonska smaknuća u vojnom području i kakva je općenito situacija. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ predstavnici e, službe za vanjsku akciju gospođa Nikolaj Gnkopf ima riječ. Hvala na ovoj raspravi. Hvala gostima iz Egipta što su nam rekli kakva je sadašnja situacija sa ljudskim pravima u Egiptu koja je prema vašim izvješćima i dalje daje razloga za E, zabrinutost. Mi pratimo celu situaciju ne samo ovdje iz glavnog ureda, e, već i sa vašim kolegama se susrećujem e, kod vas i na terenu. I u delegaciji smo u uskoj Eh, vezi sa civilnim društvom i oporbom i pokušavamo dobiti punu sliku eh, i od vlade, ali i od ostalih eh, čimbenika i agenata. Hvala vam najljepša. Hvala lijepa. A sada ću zamoliti naša dva govornika eh, da dadu odgovore na ovo što je rečeno i to vrlo kratko. Dvije, tri minute, molim. Hvala. Eh, počet ćemo sa gospodinom Rahmanom, a onda ćete vi doći na red. Eh, mijenjamo redoslijed, to je uobičajeno. molim, dvije minute imate. E, šalim se. E, hvala e, na vašim primjedbama i kako bih skrati svoje komentare na dvije, tri minute. To je iznimno teško, gotovo nemoguće i e, moram biti vrlo e, sažet, e, kratak. Nekoliko je pitanja, uključujući prava žena, posebice glavni problem jest to što nema političke volje. Postoji politička volja, da se vodi lijepi e, razgovor, da se napravi lijepi ustav. Ja se e, ponosim poglavljem e, o pravima i slobodama u tom ustavu, ali mm, vidim da ja bih htio da moji egipatski sugrađani uživaju u tim pravima, a ne samo da to E, pokazuju vama kao stranim gostima. Evo, ovo je engleski, ovo je francuski, prijevod tog teksta, to je divan teksta, ali nema veze sa stvarnošću, ne samo svakodnevnom realnošću, već novi propisi i amandmani koji se donose, nema veze ni sa njima, jasno je e, kršanje e, tog e, poglavlja našeg ustava. Da je baš jučer pa predsjednik e, jedne od liberalnih stranaka dao je izjavu i, i, pitao je predsjednika, zamolio je predsjednika Sija da izbriše e, poglavlje o parlamentu E, možda poznajete e, tog čelnika te liberalne stranke. Zamolio je predsjednika da izbriše to poglavlje jer, jer parlament nikako da se sazove, nema definitivnog datuma i čak zakoni koji e, e, trebaju e, regulirati izbore trebaju zapravo krše duh samoga ustava i ovo je jedan od glavnih problema u Egiptu, egipatskoj politici danas. Iduće pitanje ticalo se Eh, izvan zakonskih smaknuća. Nažalost, to se još uvijek događa i to eh, nije eh, samo ograničeno na nekoliko slučajeva, kao što sam već rekao, to je Pravni, e, branitelji e, sekularnih e, građanskih pravna aktivistica koja je ubijena nije išla prosvjedovati, ona je išla samo položiti cvijeće. Iduće pitanje kako možemo pomoći. Ono što imate jeste e, moralna, moralni glas e, kao i uvijek Evropska unija, e, rekao sam u svojom izlaganju, čava sve više da treba poštovati evropske vrijednosti Mislim da postoje, ti, e, zajednički interes e, između Egipta i Evropske unije i e, to je činjenica. Egipat bi trebao uspjeti u borbi za stabilnost i u borbi protiv terorizma ali e, u stvarnosti e, nema previše usredotočnosti na to e, prava borba se događa posvuda samo ne ovdje kako možemo objasniti da su svi glavni mladi sekularni vođe osuđeni na zatvorske kazne od tri do doživotne godine zatvora to je glavni cilj kako možemo objasniti e, da se obijanje i osuđivanje takvih ljudi e, e, pomaže za uspostavljanje stabilnosti u Egiptu, pridonosi dobrobiti egipatskog naroda, dobrobit je na, za stabilnost regije. Mislim da idemo, da ćemo krenuti istim putem kao i ostale zemlje u regiji e, i stabilan Egipat, e, Egipat je iluzija. E, to je učinio Saddam Hussein, to je učinio Bashar al-Assad je to pokušao učiniti i ovo, ovo su pokušali i ostale vođe u regije. Sada znamo kakav je rezultat takvog političkog postupanja. To je sustavno uništavanje država i njezinih e, institucija. To je otvaranje vrata kaosa. E, I, e, i to je zapravo bi bilo to više pomaže širenju terorizma. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada dajem riječi našem drugom govorniku. Hvala e, i hvala na svim pitanjima. E, mislim da je bitno jer nam e, imamo nadu da imamo međunarodnu zajednicu koja je zainteresirana za situaciju u Egiptu i koja može pomoći egipatskom narodu da izgradi pravnu državu u stvarnosti. E, postoje pojedinačni e, slučaje i mi kao civilno društvo i nevladine organizacije radimo na tome kad kad postignemo uspjeh recimo kada je ubijen aktivist. E, mi, policija rekla ne, to nije naš e, metak, ali onda smo mu e, pritisnuli policiju i rekli ne, to nije istina i prisilili smo vladu i predsjednika da otvore poštenu E, istragu i na kraju je e, ipak e, pronađeno ime policajca koji je spalio metagu aktivisticu i sada se njemu sudi da postoji kršenje ljudskih prava i mi se borimo protiv toga ali ne bih se složio da da nema političke volje. Da, političke volje ima jer egipatski narod sada eh, ima volje i, i nakon dvije revolucije egipatski narod se ničega više ne boji i htio bih e, e, odgovoriti na dvije stvari. Što se tiče naselja nad ženama, to pitanje je nešto e, o čemu kao civilno društvo surađujemo sa ministarstvom pravosuđa moramo to popraviti moramo dovršiti ustav, odnosno e, moramo dovršiti kazneni e, zakon, uskladiti sa postojećim odredbama u ustavu. Imamo e, vrlo malo vremena za to. Nitko to ne može prihvatiti E, imamo ustava i, mi kao egipatski narod e, možemo učiniti e, da se on i provodi u stvarnosti i moramo promijeniti postojeće zakone ja sam kandidat za parlamentarne izbore i znam što se dogodilo ustavni sud E, odlučio da je izborni zakon e, nije ustavan, no izbori će biti nakon e, Ramazana. Što se tiče idućeg točke, da, mi se zalažemo za situaciju emigranata. Znamo za da je mnogo emigranata u cijeloj regiji i mi imamo e, rijeku izbjeglica koje dolaze k nama e, i koje bježe od posljedica terorizma. E, onaj ko kaže da terorizma nema, ukrivo je egipatska policija i vojska bora se zaista protiv terorista u Egiptu. 700 pripadnika Eh, vojske ubijeno je u dva, tri mjeseca eh, i uporabljeno je i eh, teško oružje i kroz sudansku i libijsku granicu, kroz palestinsku granicu do, dospjelo je oružje E, e, egipatska vlada ima volju da izmijeni ustav i zakone i zalaže se za ljudska prava. Predsjednik ima viziju e, da ekonomska prava imaju prednost, ali mi smatramo da su politička i osobna prava vrlo bitna. I još nešto što se tiče e, uloge EU, e, mislim da ima, da je tu strateška veza između, veza između EU i Egipta, e, tehnička pomoć, policiji, državnom odvjetištu je vrlo važna pomoć i to već 30 godina da, e, mislim da ćemo nastaviti suradnju i e, moramo e, podupirati nevladine organizacije, moramo promijeniti zakon o nevladinim organizacijama kako bi on bio liberalniji prema zakonu i prema ustavu E, radimo u tom smjeru, trebamo vašu pomoć i potporu kako bismo postali zemlja gdje se poštuju ljudska prava. Hvala i vama. Sada će naš odbor dati i riječ predstavniku veleposlanstva e, Egipta, gospodin Irbahim Ladjani, koji će sada uzeti riječ. Imate tri minute, gospodine. Hvala, biti ću vrlo kratak. Počet ću na francuskom. Ne mogu govoriti na aramskom. Ekipat je prošao kroz vrlo teške trenutke u posljednjih nekoliko godina. Izbjegli smo međutim najgore E, proživjeli smo vrlo teške trenutke u posljednjih nekoliko godina, izbjegli smo na, ono najgore. E, mislim da smo i pošli putom e, demokracije, gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Egipat vrlo ocijeni vašu pažnju koju obraćate našoj zemlji Međutim, htio bih vas obavijestiti e, e, e, osjećaj egipatskog naroda. Evropska unija, ljudi misle, vrši pritisak na vladu, a ne pomaže nam na putu demokracije. Ja sam prisustvovao pododbor za ljudska prava i u ovom kontekstu moram podsjetiti E, da e, su tu izređeni strahovi e, na području politike koju su vodila muslimanska braća. Tu su bili sukobi na ulicama Egipta koji su vodili do civilnog rata, građanskog rata. Slične su se stvari događale u cijelom Egiptu E, to je bilo vrlo osjetljivo e, vrijeme e, članovi policije su izloženi terorističkim napadima naša vojska gine mm. naravno rat protiv terorizma ne smije ići na uštrb ljudskih prava ali ovo je, demokracija ne može se izgraditi preko noći mi smo e, sada u tranziciji prema demokraciji, a put prema tome je težak. E, vidimo kako je to teško išlo u istočnoj Europi nakon hladnog rata. E, mi zasnivamo na naše djelovanje na ljudskim pravima. Egipatska vlada je uvijek imala otvoreni oči i duh a osuđivala je smrtnu kaznu. Međutim, to je kazna koja koji puta pomaže osiguravanju zaštite većine egipatskog naroda dok je to slučaj mi imamo sada situaciju koje su e, e, imamo zločine koji trebaju biti kažnjeni smrtnom kaznom na kraju vas želimo uvjeriti e, da sada vlada već reagira na zločine koje počinja policija mi tu imamo već kažnjavanje i vrlo teške osude i e, želim također nešto reći o sudbenoj vlasti e, nepristranost naše sudbene vlasti je dovedena u pitanje međutim mi ćemo se boriti da to popravimo hvala hvala na ovoj intervenciji što se tiče smrtne kazne htio sam spomenuti ovdje da i e, imamo vrlo malo vremena nebraska je ukinula smrtnu kaznu jučer, što je s našeg stanovišta vrlo dobra vijest. Evo, e, to je naše mišljenje o ovom pododboru. E, želite li, e, želite, to je, mislim da je to razvijeno društvo, ja sam osobno protiv smrtne kazne, a, ali E, ja sam osobno e, e, evo i u Francuskoj je ukinuta smrtna kazna, kazna. Hvala na reakciji. Mislim da je ovo bila plodna rasprava i čuli smo razne glasove i mišljenja od naših kolega. Još jedanput zahvaljujem našim doma uzvanicima i prije no što zaključimo Želim vam reći da će sljedeći sastanak našeg pododvora biti 16. i 17. lipnja 2015. naravno. Do skorog viđenja, doviđenja.